za zapošljavanje mladih. To je dakle nešto što je u nadležnosti odbora za socijalna pitanja i dajem riječ gospođi Uskoj koja je i postavila pitanje. Izvolite. Thank you, Madam Chair. Hvala lijepa gospođo predsjednice. E, kriza e, je dovela do toga da je nezaposlenost mladih dosegla alarmantnu, kritičnu razinu u mnogim državama, članicama i regijama. Mnogi mladi nemaju mogućnost e, pronaći prvi posao, a to je značajna prepreka njihovoj neovisnosti kao odraslih osoba. 2013. E, kao hitan odgovor na nastalu situaciju usvojena je inicijativa za zapošljavanje mladih. Njezina je svrha osigurati sredstva za promicanje zapošljavanja mladih u regijama Europske unije s najvećom nezaposlenošću, između ostalog i uspostavom programa jamstva za mlade. U cilju hitne provedbe inicijative za zapošljavanje mladih pojačano se financira na početku razdoblja, a rashodi su postali prihvatljivi 1. rujna 2013. Ipak, nakon više od jedne godine od početka provedbe, konkretni rezultati još uvijek nisu zadovoljili očekivanja. Mjere kojima se trebalo omogućiti brzo korištenje sredstava nisu dovele do brze i učinkovite mobilizacije inicijative za zapošljavanje mladih. Mogućnosti za rješavanje problema nezaposlenih mladih nisu iskorištene. Inicijativu za zapošljavanje mladih prvotno je predložilo Vijeće Europe. Europske unije. Ipak jednu godinu nakon što su rashodi postali prihvatljivi, sredstva inicijative za zapošljavanje mladih u državama se članicama koriste manje nego što je očekivano, a postignuti napredak nije ujednačen. Osim nedovoljne likvidnosti za pokretanje inicijative za zapošljavanje mladih, pitanja koje bi se trebalo riješiti predloženim znatnim povećanjem pretfinanciranja, koje su prepreke koje koče države članice? Na koji način vijeće namjerava u kratkom roku potaknuti brzu i učinkovitu provedbu? Države članice koje su suočene s najvišim stopama nezaposlenosti mladih e, i najviše pogođene krizom uglavnom zaostaju i u korištenju sredstava iz inicijative za zapošljavanje mladih e, i u provedbi programa jamstva za mlade te je u svrhu rješavanja tog problema potrebno uspostaviti dugoročne politike. S kojim se konkretno preprekama suočavaju? Koje mjere poboljšanja može obećati vijeće? Može li vijeće zajamčiti stabilno financiranje inicijative za zapošljavanje mladih nakon što se iskoriste sredstva pojačanog financiranja na početku razdoblja? Parlament očekuje brzo i učinkovito dodatno predfinanciranje usmjereno na postizanje rezultata u roku od 12 mjeseci nakon stupanja na snagu izmjene uredbe. Koje je mjere vijeće predvidjelo kako bi mladima bez posla i parlamentu zajamčilo brzu uporabu sredstava? Na koji način planira mlade bez posla parlament i druge dionike izvještavati o postignutom napretku. Može li vijeće obećati provedbu ocjene napretka šest mjeseci nakon stupanja na snagu izmijenjene uredbe? Koji je plan vijeća u slučaju da rezultati ne budu zadovoljavajući čak i nakon sada povećanog pretfinanciranja? Hvala lijepa. Sada gospođa Kalinina Lukaševica. Tri minute, izvolite. Gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, hvala vam na ovoj prilici da raspravimo situaciju na tržištu rada mladih u Europskoj uniji. Predsjedništvo polaže veliku važnost poboljšanju uvjeta skupina koje se suočavaju sa najvećim izazovima kada govorimo o pristupu radnom mjestu i ostanku zapošljavanju. Te skupina posebice uključuje mlade, a među njima one koji nemaju odgovarajuće obrazovanje ili vještine. Borba protiv nezaposlenosti mladih i osiguravanje održivog tržišta rada, odnosno integracije na tržište rada, ostaje glavnim prioritetom za Europsku uniju. Zaista, u sklopu strategije Europa 2020. postoji poseban naglasak na provedbe efikasnih mjera kako bismo se bavili problemom nezaposlenosti mladih. Stvarnost jest takva da je nezaposlenost mladih još uvijek vrlo visoka u nekoliko država članica. To dovodi do nedovoljnog iskorištavanja njihovoga dara, gubitka ljudskih potencijala, a u nekim slučajevima ostavlja i e, štetne posljedice na ostatak e, radnoga života. U tom kontekstu jamstvo za mlade zajedno sa financijskim odredbama e, inicijative za zapošljavanje mladih E, predstavljaju mjeru od e, visokog značaja. Obje mjere zapravo nastoje dati podršku u borbi protiv nezaposlenosti mladih u regijama koje su time najviše pogođene. Uglavnom se dakle radi o regijama gdje se nezaposlenost mladih penje čak na 25%. Kao pozitivan primjer željela bih istaknuti iskustvo Latvije. Latvija je jedna od zemalja koje su započele sa provedbom e, jamstva za e, e, mlade u siječnju 2014. godine. Već sada možemo vidjeti prve rezultate. Stopa nezaposlenosti mladih smanjila se za 3,8% 2014. godine i imamo prilike vidjeti da mnogo toga ovisi o programima koje provode države članice. Usprkos tome, već je sada jasno da treba učiniti još i više. usprkos obećavajućem poticaju, Inicijativa za zapošljavanje mladih i jamstvo za mlade nisu čarobni štapić koji će riješiti sve probleme nezaposlenih mladih u Europi. Oni su sastavni dio jednog šireg e, raspona instrumenata koji se koriste za rješavanje ovog problema. Kao što znamo, kratči rok provedbe inicijative za zapošljavanje mladih u usporedbi sa e, višegodišnjim financijskim okvirom zapravo znači da konkretni napredak u prvih nekoliko godina predstavlja nešto od ključne važnosti za sveukupni uspjeh inicijative. To može pomoći da se riješi problem s kojim se suočavaju milijuni mladih europljana koji su bez posla i nemaju adekvatan pristup obrazovanju ili e, stručnom usavršavanju. Stoga sam uvjerena da uvaženi zastupnici Europskog parlamenta smatraju kao i ja da svako daljnje odlaganje u provedbi e, inicijative za zapošljavanje mladih vjerojatno može dovesti do slabljenja učinka aktivnosti koje će države članice poduzeti kako bi se borile protiv nezaposlenosti mladih. Jedan od glavni, jedna od glavnih prepreka u provedbi e, ove inicijative je nedostatak dovoljnog priljeva novca e, kako bi se e, vršila avansna plaćanja krajnjim korisnicima. Predsjedništvo želi naglasiti važnost i pravovremenost trenutačnih zakonodavnih prijedloga za ubrzavanje provedbe inicijative za zapošljavanje mladih. Stoga se u potpunosti slažem sa Europskim parlamentom da je stavljanje sredstava državama članicama na raspolaganje u ranojoj fazi provedbe ključni preduvjet kako bi se poboljšali rezultati i kako bi se uskoro ostvarili opipljivi rezultati. E, dovoljna likvidnost na samom početku procesa provedbe omogućit će e, brže postizanje rezultata u sklopu relevantnih političkih mjera kako su definirane u planovima vezanima uz jamstvo za mlade. Mislim da možemo biti ponosni da je sadašnji prijedlog za izmjene i dopune legislative zapravo finaliziran u rekordnom roku. Odmah nakon glasovanja mi i predsjednik Šulc već smo potpisali tekst. Nakon objave u nadolazećem tjednu države članice moći će dobiti e, sredstva. Sveukupno, inicijalno e, predfinanciranje koje će se staviti na raspolaganje povećat će se na nekih milijardu eura 2015. godine. Željela bih iskoristiti ovu priliku kako bih još jednom potvrdila da će vijeće nastaviti s aktivnim praćenjem razvoja događaja vezano uz situaciju s nezaposlenošću mladih i provedbu i jamstva za mlade i inicijative za zapošljavanje mladih u državama članicama. Istovremeno, moramo imati na umu da uzroci e, zbog kojih dolazi do nezaposlenosti mladih predstavljaju nešto vrlo složeno. E, povećanje sredstava nešto je što je komplementarno ostalim mjerama i reformama koje države članice moraju provesti kako bi se bavile različitim strukturnim problemima i problemima povezanima s krizom koji se skrivaju iza problema nezaposlenosti mladih. Sve u svemu, da bismo značajno smanjili nezaposlenost, moramo učiniti više da otvorimo nova radna mjesta. I na kraju, ali nipošto manje važno, dozvolite da naglasim važnu ulogu koju socijalni partneri igraju u ovome kontekstu. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa. Krećemo sada sa raspravom. Za početak predstavnici kluba zastupnika, gospođa Moran Šahtije u ime EPP-a. Hvala gospođo predsjedateljice. Ja bih zapravo željela reći predstavnici vijeća večeras da ta inicijativa za zapošljavanje mladih predstavlja nešto što su države članice željele. To je njihov e, izum pripremljena je komunikacija. Ponekad čak moram reći e, da je dolazilo pomalo e, do e, sukoba i konfuzije između inicijative za mlade i inicijative za zapošljavanje mladih. Međutim, s time se išlo zato što građani to trebaju. Rekli ste da je velik broj mladih koji su nezaposleni i da moramo reagirati snažno. Međutim, prva godina e, tijekom koje je ta inicijativa bila na raspolaganju zaista se pokazala vrlo slabom u smislu provedbe u državama članicama. Postoji nekoliko pozitivnih primjera, vi ste spomenuli jedan, ali to nije dovoljno. Evo, Europska unija je uistinu, a evo barem i jednom u životu bila izuzetno brza i usprkos tome nismo uspjeli uh, uh, postići rezultate. Unutar tri mjeseca smo prešli sa 1% na 3%, što mislim da je sjajno. Zahvaljujem svim klubovima zastupnika, komisiji i vijeću koji su nam omogućili da budemo tako brzi. Ali, ono što mi želimo jeste da se taj instrument koristi, jer bez toga nećemo postići ništa imam prilike e, sretati ministre koji još uvijek miješaju inicijativu za mlade i inicijativu za zapošljavanje mladih. Često srećem ljude koji nisu informirani. Mi zaista želimo da postoji stvarna provedba. Pomozite nam, izvršite pritisak na države članice. Hvala. Nastojat ćemo se držati vremena određenog za izlaganje, zato što ćemo inače previše odužiti. Gospodin Beni socijaliste i demokrate, dvije minute, izvolite. Hvala predsjednice, dragi kolege, draga predstavnice vijeća. Drago mi je što ponovno ima mogućnost suočiti se sa ozbiljnom temom zapošljavanja mladih i to na samo nekoliko tjedana od e, usvajanja ovog pojačanog financiranja na početku razdoblja za provedbu inicijative za, za zapošljavanje mladih. Ono što se e, dogodilo, a to je da se nismo ozbiljno suočili sa problemom nezaposlenosti mladih. Vijeće se odlučilo boriti za svoje mlade E, pod svaku cijenu. Napravit će sve što e, treba i iskoristiti te terminologije koja je zapravo nama svima jako poznata. Možemo reći da je vijeće igralo do sada utakmicu kako bi e, uspjelo usvojiti te mjere i to su napravili u rekordnom roku, ali sada nakon svega toga moramo dovesti do rezultata, do rezultata i na praktičnoj razini. Ovdje ne govorimo samo o financiranju, govorimo o rješavanju velikih problema, odnosno o pretjeranoj birokraciji kada govorimo o provedbi programa, ne samo po pitanju mladih, nego i po pitanju tvrtki i partnera koji bi htjeli sudjelovati u tome. Također moramo poboljšati komunikaciju po pitanju tih programa, a to je do bilo e, nedovoljno. Kada govorimo o mladima kojima je to najviše potrebno, oni uopće ne poznaju razliku između jamstava za mlade i inicijative za zapošljavanje mladih. To je apsurdno i zato moramo hitno promijeniti smjer djelovanja. Moramo pojačati napore kako bi naši mladi dobili dobili kvalitetna radna mjesta i kako bi e, im, ih se spriječilo da zapravo budu zaposleni na prekarna radna mjesta. Želimo da države članice uz pomoć komisije i u nadzor Europskog parlamenta naprave nešto više kako bi bili na visini tog zadatka i kako bi odlučivali na pozitivan način o sudbini čitave generacije. E, činjenica je da e, gospodarstvo danas ne može stvoriti nova radna mjesta, čarobni štapići ne postoje i bitno je da moramo osigurati drugačiju politiku za rast i razvoj gospodarstva. Moramo imati važnija strateška e, ulaganja i također moramo imati mogućnost da e, prihode preraspodijelimo na drugačiji način u Europskoj uniji kako bismo ukinuli sve te razlike. I nadamo se da će budućnost za iduće generacije biti bolja. Gospodine Benifei, prihvaćate li plavi karton? Gospodine Benifei, prihvaćate li plavi karton? Da. Gospodin Zani, 30 sekundi, pitanje, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Hvala lijepa gospodine zastupniče što ste prihvatili moje pitanje. Ja se slažem da zaista trebamo e, radna mjesta koja su kvalitetna. No, vidite li vi da postoji nekakav sustav procjene koji bi bio u potpunosti funkcionalan i koji bi mogao jamčiti da vlade neće trošiti novac na fiktivna radna mjesta, već će uistinu e, pružati pomoć na adekvatan način. Ja mislim da je potrebno ujediniti više e, akcija. S jedne strane oporava gospodarstva kako bi radna mjesta zaista bila stvarna, a ne fiktivna, kako bi bila kvalitetna i kako bi ti projekti i ti europski fondovi postali nešto što neće biti samo puka e, potpora, odnosno samo puka e, politika potpore nego i pravi aktivatori stvaranja radnih mjesta. Komisija sa svojim komunikacijama te Europski parlament trebaju nadzirati države članice i, njihove, e, i njihovo djelovanje. Ono što nam treba to su obje stvari. Gospođa McIntyre, e, minutu i 30 u ime EKR-a. Hvala lijepa. Nezaposlenost u mojoj zemlji i u mojoj regiji West Midlands zapravo je u posljednjih nekoliko godina počela značajno padati. Nezaposlenost za dobnu skupinu od 16 do 24 godine rapidno pada godina i sada je na 15,9%. Najnoviji podaci i ja pokazuje da se zapravo zaposlenost u West Midlandsu prošle godine popela čak na malo višu razinu. Neovisno o statistikama, ono što ja znam da mi još uvijek imamo šest i pol tisuća nezaposlenih u Birminghamu u dobi od 16 do 25 godina. Zbog toga moramo dobro promotriti što jest, a što nije uspješno. Inicijativa za zapošljavanje mladih nije ostvarila očekivanja. E, mislim da je e, izvješće revizorskog suda vrlo zabrinjavajuće i uistinu pozdravljam ovu priliku da se razmjenu, e, razmijene mišljenja sa Ilijanom Ivanovom u odboru za zapošljavanje sljedeći tjedan vezano uz posebno izvješće revizorskog suda. Ako inicijativa za zapošljavanje mladih nema pozitivnog učinka, trebamo dobro razmotriti zašto je tome tako. Kad vidimo poboljšanu regulativu i E, kad čujemo što iza ima reći gospodin e, Timmermans, e, pobrinimo se da pomognemo malim i srednjim poduzećima jer tu će se otvoriti radna mjesta za mlade. Sada gospođa Harkin dvije minute za Alde. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Večeras smo ovdje da bismo postavili niz pitanja vezano uz inicijativu za zapošljavanje mladih. Neka od njih su možda već postavljena. Zašto je realizacija tako spora? Zbog čega dolazi do kašenja? Kakva poboljšanja možemo očekivati i kada? neću sada e, govoriti o e, stopama nezaposlenosti zato što svi u ovom domu znaju da su one neprihvatljivo visoke Međutim, inicijativa za zapošljavanje mladih odgovor je na problem nezaposlenosti mladih. Trebali bismo na razini Europske unije ostvariti dodanu vrijednost, ali dosad Evropljani, nažalost, tu dodanu vrijednost nisu vidjeli. Ako želimo biti uspješni, onda vijeće mora odigrati svoju ulogu, a to je izuzetno važna uloga u provedbi inicijative za zapošljavanje mladih. Postoji mnogo prostora za fleksibilnost u inicijativi za zapošljavanje mladih, primjerice vježbeništva, obuke, prvo radno mjesto, ciljana i ciljani poticaji, mjere za mobilnost i e, početna podrška, odnosno potpora mladim poduzetnicima. Vijeće nam kaže da su inicijativa za zapošljavanje mladih jamstvo za mlade mjere koje ne predstavljaju čarobni štapić. Da, to je istina, ali upravo zato vršimo pritisak na vijeće jer nas ozbiljno brine kašnjenje vezano uz e, nezaposlenost mladih. Kao što samo pitanje kaže, mi očekujemo brzu i efikasnu provedbu, odnosno korištenje prethodno isplaćenih sredstava kako bismo postigli rezultate. Što se tiče izvješća vezano uz e, revizorski sud, već smo s njima krenuli u raspravu i iznesena su određena pitanja i tim se pitanjima treba pozabaviti. Države članice izgleda nisu dale potpune i točne informacije vezano uz izvore financiranja za potporu provedbi mjera iz inicijative za zapošljavanje mladih. To su pitanja koja trebamo riješiti, ali očekujemo država članica da uistinu preuzmu punu odgovornost i da odmah krenu s provedbom inicijative za zapošljavanje mladih. Hvala, gospođa Gonzales Penjas, minuta 30 za GUE. Kada govorimo o razumnim sumnjama koje su se pojavile e, e, u pitanju kolegice i kada govorimo o politikama socijalnih rezova i u svim zemljama koje to primjenjuju i kada govorimo o tom modelu prekarnih poslova i siromaštva, to postaje normalno i teško je ljudima sve teže doći do kraja mjeseca. Kada govorimo o politici stvaranja novih radnih mjesta, mi moramo naći razumno rješenje i također rješenje za pitanje javnog duga duga na jugu Europe. Europska središnja banka bi trebala pomoći u provedbi e, fiskalne reforme koja bi na neki način utjecala na e, neravnotežu između najbogatijih i najsiromašnijih. E, ove danas inicijative za zapošljavanje mladih zapravo samo služe za iskorištavanje fondova od strane tvrtki i mi ovdje smatramo da krećemo od krivog e, pored, e, od krivog, e, od krivog početne točke. Mladi nisu ti kojima treba dodatno obrazovanje, nego im treba mogućnost da se stvore nova radna mjesta te da se njih učini socijalno korisnima kada govorimo o e, e, bankrotima raznih poslova koji su pokrenuti, budući da ne postoje tržište, moramo krenuti od toga da obnovimo tržište, da oporavimo gospodarstvo i da omogućimo da privatne tvrtke i kooperative i e, zadruge budu te koje će svojim sredstvima omogućiti nove perspektive. Mi želimo novi gospodarski smjer koji će u središte staviti kvalitetna radna mjesta. Hvala dvije minute, gospođa Rentke za zelene. Gospođo predsjedateljice, uvaženi kolege, predstavnici vijeća, danas vodim ovu raspravu zato što je odbor za zapošljavanje postavio pitanje vijeću pod nazivom Inicijativa za zapošljavanje mladih brza i efikasna provedba na razini država članica. Ovo je važno pitanje, ali pretpostavljam da je barem 99% građana u potpunom mraku kada se radi o ovome pitanju i ovoj raspravi. Zato mislim da bismo trebali objasniti. Financijska i gospodarska kriza je izazvala visoke razine, zabrinjavajuće razine nezaposlenosti mladih u svim državama članicama. Dozvolite da to kažem jednostavno i jasno. Slijedom deregulacije došlo je do konfuzije u ekonomskom gospodarstvu i u proteklih nekoliko godina došlo je do vrlo visoke razine nezaposlenosti. Najviše su pogođeni mladi koji zapravo nemaju nikakve šanse u okviru sadašnjih politika koje su dovele do situacije u kojoj smo sada. Možemo vidjeti da postoji jedan jedinstveni obrazac. na Europsku uniju se viče, nju se krivi, ona daje novac ali mi zapravo trebamo i više da bismo se borili protiv nezaposlenosti mladih onda se moramo boriti u onim regijama koje su najviše pogođene nezaposlenošću. Pitanje koje se postavlja, možemo li mi bez aktivnosti na terenu ostvariti inicijalna očekivanja? pa mislim da uopće nema smisla prevoditi e, na nekakav normalni jezik ovu tako diplomatsku rečenicu. Činjenica jest da novac koji se daje državama članicama za inicijativu za zapošljavanje mladih i nakon 22 mjeseca uopće nije iskorišten na pravi način. Mi kao zastupnici u Europskom parlamentu moramo iskoristiti ovaj instrument postavljanja pitanja kako bismo državama članicama vrlo jasno rekli da trebamo akciju i to odmah. Nadam se da će mnogi građani slijediti ovaj naš e, E, primjer, izaći na ulice, pisati vladama kako bi ih potakli na akciju što prije. Hvala. Hvala lijepa. Za EFDD, gospođa Laura Agea. Zahvaljujem predsjednice, zahvaljujem i predstavnici vijeća, te također i svim kolegama zastupnicima. Dakle, ja sam si postavila više od jednom ovo pitanje zašto e, je toliko neučinkovitosti, zašto je tako očito da ta inicijativa koja je trebala imati jasan cilj je ispala toliko neučinkovita. Trebala je razriješiti problem nezaposlenosti, a nije trebala povećati zaposlenost, jer mi još uvijek, nažalost, radimo na rješavanju tog gorućeg pitanja, rješavanje ozbiljnog problema koje nam onemogućuje da napravimo dugoročne projekte koji nam onemogućuje e, da razmišljamo o budućnosti da stvaramo radna mjesta i da budemo inovativni e, kolegica Morin Šatijen je rekla vrlo jasno da se vrlo često miješa pitanje jamstava za mlade i inicijativa za zapošljavanje mladih i to je problem koji često imaju i ministri te e, čelnici vlada i drava država. Ja sam nažalost prisiljena reći da oni vjerojatno niti ne znaju što je to inicijativa za zapošljavanje mladih, a ne znaju niti što su to jamstva za mlade i oni ne znaju napraviti razliku između jednog i drugog. To je ono što je još ozbiljniji problem. Jer da je poznato koje su prilike, onda bi došlo do provedbe specifičnih programa koji bi zaista imali na umu potrebe naših mladih i zaista bismo mogli imati puno učinkovitiju politiku. To je nešto što u mojoj zemlji se nažalost ne događa. Mi smo, e, zapravo nismo došli ni do jednog cilja i mogu vam reći jednu stvar. I mene je i dalje sram zbog načina na koji propuštamo prilike koje nam daje Europska unija. Moramo nadzirati kako se kako se koriste ti fondovi u okviru država članica. Morate nadzirate, kontrolirajte programe, molim vas da kontrolirate te programe provedbe, kontrolirajte kako se troši novac, jer ja vam mogu jamčiti da mladi koji su imali koristi od tih resursa u Italiji zapravo e, su ti koji su dobili samo prsta, mogli su imati čitavu ruku. To je zapravo stvarnost. Morate biti svjesni. I zato ja pozivam na nadzor i na pažljivu kontrolu da se vidi kako se taj novac koristi. Hvala. Ne vidim da je gospodin Fontulisu. tu. na gospođa Lofen Fontanje. E, minuta i 30. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. E, nisam e, znala da ću odmah ja krenuti s izlaganjem. Moramo priznati one rezultate koji su e, postignuti, ali svejedno nisu ispunili naše očekivanja. Mi moramo raditi na tome da ta inicijativa postane učinkoviti koristan instrument. Jedan od glavnih prepreka implementaciji e, se čini da je riješen, a to je povećanje predfinanciranja koje će omogućiti državama članicama koje do sad nisu e, uspjele iskoristiti te, te sredstva zbog problema sa likvidnošću, sada će moći poduzeti mjere kako bi mladi došli na tržište rada. Upravo zato moramo utvrditi i razriješiti druge prepreke koje još uvijek mogu postojati, ali ja sam optimistična. I dopustite mi da eh, vam dam primjer svoje zemlje. Španjolska je jedna od eh, zemalja koja ima najvišu stopu nezaposlenosti mladih. Riječ je o decentraliziranom modelu koji je sada trebao proći kroz provedbu, ali je došlo do niza poteškoća i došlo je do e, stvaranja novih mjera koje su provedene i sada smo kao i sada zapravo smo dobili 40 tisuća e, zamolbi za korištenje sredstava od kojih je 48% žena. I naše kampanje su zapravo omogućile da e, se što više ljudi prijavljuje za iskorištavanje sredstava. Također smo uključili i tvrtke, uključili smo i gospodarske i obrtničke komore i također smo uključili sve sudionike kako bismo postigli taj cilj da osiguramo više radnih mjesta za mlade. Puno hvala. Hvala lijepa gospođo Štajnruk, minutu, izvolite. Doista je tužno vidjeti koliko dugo to traje i kako se uništavaju šanse mladih za zapošljavanje. E, međutim, zastupnici u Europskom parlamentu ne smiju zanemariti ovu temu i zato je iznimno važno postaviti ovo pitanje vijeću cilj smanjenja nezaposlenosti mladih u Europi ili smanjenja na nulu predstavlja nešto čega smo sve dalje i dalje. E, već godinama održavamo razne konferencije na vrhu. Ima puno obećanja, ali se ispostavlja da su to samo prazne riječi. E, prvo nisu bila na raspolaganju sredstva, onda su osigurana. Nakon što su osigurana nisu se mogla povlačiti. Onda je postojao problem predfinanciranja. E, sada je to riješeno, sada više ne smiju postojati izlike niti izgovori. Države članice moraju poduzeti mjere e, i pokrenuti doista konkretne i vidljive inicijative. Hvala. Hvala gospođo Žitnjanska, minutu izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Što se tiče ovog prijedloga komisije da se poveća predfinanciranje za zapošljavanje mladih, to uživa veliku podršku u parlamentu. Međutim, nije riječ o e, paušalnom zelenom svjetlu. Moramo vidjeti e, što je potrebno učiniti jer unatoč povećanju i osiguranju sredstava ne osiguravaju se radna mjesta za mlade ukoliko su programi za poticanje zapošljavanja dobro funkcionirali u Finskoj, a negdje drugdje ne, to pokazuje da su potrebna različita rješenja. Možda je Europska unija sposobna pomoći samo onima koji su spremni da im se pomogne i zato me zanima odgovor vijeća na zadnje pitanje jer ako unatoč povećanju sredstava i unatoč povećanju potpore države članice ne uspijevaju riješiti ovaj problem onda treba razmisliti koje druge mogućnosti e, treba pokrenuti. Gospođo Dlabeva, minutu i pol, izvolite. Inicijativa na... Poštovana gospođo predsjednice, poštovane kolegice i kolege i predstavnici vijeća. Inicijativa za zapošljavanje mladih e, e, povrh E, izvještaja o tržištu rada predstavlja jedan od glavnih instrumenata za poticanje zapošljavanja mladih i zato smatram da dodatna sredstva za koja smo doznali jučer predstavljaju vrlo važan instrument. Iznimno mi je drago što su ta dodatna sredstva osigurana u rekordnom vremenu. Učinkovita suradnja učinkovite mjere jedini su način na koji možemo pomoći mladima. Svi smo svjesni ogromnih razlika u stopi nezaposlenosti mladih između pojedinih država članica. Postoje zemlje u kojima je veći broj nezaposlenih nego zaposlenih mladih. U nekim drugim državama članicama situacija je tako dobra da uopće e, ti troškovi ne bi bili prihvatljivi. Mi se nadamo da će pojačano financiranje na početku razdoblja dovesti do brže i konkretnije provedbe. E, sada smo iznenađeni i vidimo da se ne povlače sredstva. E, Radi li se tu o administrativnim preprekama ili pak o nekim neodređenim definicijama kvalitetnih radnih mjesta? Ova inicijativa trebala bi dati doprinos promjeni situacije na tržištu rada. Na koji ćete način vi pokušati e, i potaknuti države članice da učine više? Hvala, gospođa Deli, minutu, izvolite. Hvala lijepa. Ja imam jednu vrlo kratku i laku poruku za gospođu predstavnicu vijeća. Željela bih vam zapravo reći da trebate reći šefovima država i vlada da prestanu sa tlapnjama. Krajnje je vrijeme da se pokažu hrabrima i da učine ono što je potrebno kako bi prioritet u političkom odabiru bila za zaposlenost mladih. Prema izvješću Revizorskog suda nije otvoreno niti jedno radno mjesto slijedom inicijative za zapošljavanje mladih te države članice nisu bile u stanju iskoristiti ono što je potrebno. Sada je količina sredstava još i povećana i naravno da su potrebne administrativne mjere kako bi se pomoglo mladima i kako bi se spriječilo siromaštvo i isključenost. Ali imajmo na umu budućnost. Šefovi država i vlada moraju e, shvatiti da postoje sektori poput primjerice obnovljivih izvora energije, digitalne agende. To su područja u koja treba investirati. Zašto? Zato što su to područja koja koja su održiva, solidna i može ih se lokalizirati. Gospodo šefovi država i vlada, i s time ću zaključiti, danas više nemamo pravo na komunikaciju zato što nezaposlenost mladih i mladi više nisu samo pokazatelj za ispravljanje sadašnje situacije nego stvaran problem. Hvala gospodine Anot, minutu. Tko bi pomislio da ćemo završiti ovako? E, osnovna politika koja uključuje novac poreznih obveznika ne funkcionira. E, velika ideja o e, trošenju sredstava poreznih obveznika, a rezultati razočaravajući i neučinkoviti. Očito je da ovakve intervencije e, nisu odgovarajuće za pojedine države članice, a što se pokušava učiniti? prisiliti zemlje da provode ovakve mjere. Postoje jednostavne alternative. Britanski novci, sredstva e, poreznih obveznika Velike Britanije za projekte u Velikoj Britaniji, sredstva njemačkih poreznih obveznika za njemačke projekte, sredstva latvijskih poreznih obveznika za latvijske projekte. Stvari su jednostavne, stvari ne moraju biti ovako kako smo ih mi zamislili. Države članice trebaju koristiti vlastita sredstva za vlastite vlastite projekte i vlastite ljude. Hvala. Gospođa minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Gospođa predsjednica odbora za zapošljavanje i socijalne pitanje postavila vrlo dobro pitanje. Što učiniti ako povećanje predfinanciranja ne da nikakve rezultate u razdoblju od 12 mjeseci? To je sasvim lucidno pitanje zato što možemo vidjeti da nekoherentno korištenje europskih fondova i dalje ne daju nikakve, e, ne daju nikakve rezultate. Što više, nezaposlenost zapravo raste, e, broj radnih mjesta se smanjuje i to je zapravo jedan začarani krug koji nam je svima poznat. Već 30 godina se u ovome domu neprestano koristi isti žargon i iste riječi. Krajnje vrijeme da s riječi prijeđemo na dijela vrlo je važno da kada se radi o strukovnom obrazovanju općenito obrazovanju o poduzetništvu i o razvoju energetike poduzmemo adekvatne mjere nemojmo više bez kontrole koristiti sredstva iz fondova i nemojmo se onda kada imamo takav nedostatak kontrole e, biti začuđeni što se rezultati ne pojavljuju hvala gospođa Junger s minutu izvolite hvala lijepa gospođo predsjednice e, bliži se ljeto i skoro je osam godina prošlo kako je e, snažna financijska kriza zahvatila Europu. Propale su brojne banke, brojna poduzeća, nestalo je puno radnih mjesta. Mnogi su završili na tržištu rada i suočili se sa teškom situacijom. Mladi ljudi nalaze se u nezahvalnoj situaciji i stoga je Europska unija pokrenula ovu inicijativu kako bi pomogla mladima u najtežim područjima. Postoje programe pretfinanciranja kojima se mladima treba pomoći da pronađu radno mjesto, da budu uspješni na tržištu rada i kako osim toga ne bi bili prepušteni samo mogućnostima sufinanciranja. E, za šest mjeseci vidjet ćemo jesmo li na pravom putu jer ne želimo ostaviti mlade bez ikakvih e, perspektiva i izgleda. Gospodin Kalvešambon, minuta. E, zahvaljujem gospođo predsjednice, poštovani predstavnici Vijeće komisije. Dakle, Europa ovdje dovodi opasnost svoj kredibilitet e, i dovodi u pitanje građanstvo Europe, cijeli europski projekt, a to je da se mora okončati sa tom masivnom nezaposlenošću. Nužno za budućnost naših mladih je sljedeće. Dakle, provesti tu inicijativu. Ja smatram da je to što je vijeće odlučilo jako dobro, ali moramo naći način i natjerati države članice da rade i da ne koriste beskorisne izgovore kada govorimo o administrativnim opterećenjima, o birokraciji i tako dalje, o tome da novac kasni i tako dalje. Ne, ne smijemo se s time više šaliti. Zadnje sam čuo da moramo govoriti o kvalitetnim radnim mjestima, da se to ne može poduzeti bez oporavka e, gospodarstva i tako dalje. To je apsurd apsurdno. Mi želimo uključiti mlade i moramo to napraviti sad. Lopez, pour Gospodin eh, Lopez, jedna minuta. Mikrofon, molim. Nama je jasno da je činjenica da ova inicijativa za zapošljavanje mladih nikako da krene. E, potrudili smo se osigurati predfinanciranje, znali smo da ti ciljevi na neki način su ugroženi upravo zbog nedostatka financiranja i nelikvidnosti, ali i dalje ne funkcionira. Imamo pet milijuna nezaposlenih mladih koji imaju manje od 25 godina i čini se da je eurobarometar taj koji nas je podsjetio da samo osam od deset njih je čuo za tu inicijativu. I također to nam samo govori o učinkovitosti, odnosno neučinkovitosti. ću vam primjer Španjolske. Španjolska je jako važna, ne samo zato što ima jako puno nezaposlenih među mladima, nego zato što je to prva zemlja po iskorištavanju resursa. Ovdje imamo samo 800 tisuća nezaposlenih, a samo 48 tisuća ih se prijavilo za tu inicijativu. To ne znači da su ostali u sustavu obrazovanja ili da su našli posao. Ne, to samo znači da su e, neinformirani informirani o mogućnostima i činjenica je da e, oni ne mogu iskoristiti te inicijative i to je zapravo skandal s obzirom da ne možemo provesti politike Europske unije. Tom, jedna E, ja bih željela e, reći da sam zabrinuta što se tiče učinkovitosti ovih mjera u nekim državama članicama. Što se tiče procjene učinka potrebni su određeni kriteriji, a ne samo jedan. Dolazi do značajnih promjena u stanovništvu zbog e, migracija. jer dolazi do promjene u broju mladih. Međutim, ukoliko dođe do smanjenja nezaposlenosti to zbog odseljavanja mladih to još uvijek ne govori u prilog učinkovitosti ovih mjera. U mojoj zemlji stopa nezaposlenosti za Estonce je 1,5% manja od ruskih govornika. E, jer je njihova razina nezaposlenosti na razini od 20%. Zato je potrebno analizirati sve detalje kada se provode pojedine mjere, uključujući i ovu. Gospodin Pavel, jedna minuta. Hvala lijepa. E, drago mi je što je donesena odluka da se poveća predfinanciranje za ovu inicijativu, a kako bi se ostvario što veći učinak, pozivam komisiju da dodijeli i povećana sredstva za borbu protiv nezaposlenosti, kako bi se posebno usmjerile mjere prema mladima i ženama. E, Stoga bi bilo dobro ukoliko bi Europska investicijska banka osnovala savjetodavnu skupinu koja bi e, pružala potporu u procesima zapošljavanja mladih i žena. Što se tiče obrazovnih e, sustava, smatram da moramo biti e, realni i praktični. Obrazovni sustavi moraju biti e, praktični, a države članice više moraju surađivati sa glavnim dionicima i uključiti i vlasti, poslodavce i organizacije civilnog društva i nevladine udruge i druge subjekte. Kao predstavnik eh, mladog naraštaja smatram eh, da škole moraju osigurati lakši prelazak mladih na tržište rada. Gospodin Sajman, jedna minuta. Hvala lijepa. Ovaj sustav eh, primjenjuje se već godinu dana od travnja 2014 a vlada u kraljevini uopće nije predočila programe. E, govorili su samo o minimalnom programu i o 26 milijuna koji su na raspolaganju u Ujedinjenoj kraljevini, a u mom području e, zapadnog Midlanda e, cilj je pomoći mladima da se zaposle. Međutim, programi kasne, a E, ne primjenjuju se osim toga osnovna pravila koja se primjenjuju u svim državama članicama i e, vlasti uopće ne žele povući ta sredstva ukoliko se to ne radi na način na koji su oni to predvidjeli. Kao rezultat toga deseci tisuća mladih ljudi u West Midlandu ostaje bez posla. Gospodin Pirinski, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Tema o kojoj upravo raspravljamo je sljedeća. Pitanje je e, kakvo je stajalište vijeća u pogledu same provedbe programa o kojem se tako puno priča već godinama, programa Jamstva za mlade. Postavljeno je usmeno pitanje, a na njega nismo dobili odgovor. Dopustite e, da ovdje spomenem još neke elemente i postavim pitanje vijeću. Hoće li vijeće preuzeti obvezu da osigura stvarnu provedbu šest mjeseci nakon stupanja na snagu jamstva i osim toga što će vijeće učiniti u slučaju da se ispostavi da ovaj program ne nosi nikakve konkretne rezultate. Ovo su dva iznimno važna pitanja i inzistiramo na odgovoru. Gospođa Regner, 130 milijardi e, godišnje iznos je za koje svi vjerojatno znamo. E, to su troškovi koje uzrokuje nezaposlenost mladih u Europi. Unatoč tome u mnogim zemljama još uvijek postoje problemi što se tiče podnošenja projekata za povlačenja sredstava. E, moram naglasiti da veći i mladi kritiziraju ovaj program e, i to naprosto zato što nije došao do samih mladih i kao E, zastupnica, željela bih vas podsjetiti na jednu kampanju u e, Njemačkoj. E, mladi u Njemačkoj smatraju da su sredstva trošena neopravdano. Kada, trošena neopravdano. Kada se radi o spašavanju banaka, onda su stavljena na raspolaganje ogromna sredstva i to odmah. A kada se radi o mladima, onda su sredstva mala i daju se prekasno. Nadam se E, da će države članice uskoro moći konstatirati da se zadaci provode. Hvala. Gospodin Mann, jedna minuta. Hvala gospođo predsjednice. E, pet milijuna mladih bez e, obrazovanja, bez izgleda, bez radnih mjesta. Oni od nas ne žele prazne riječi. Oni žele nešto konkretno ako se ne povlače sredstva u sklopu ove inicijative i programa, ako e, se institucije ne usuglase o nadležnostima u pogledu pretfinanciranja, e, program neće biti adekvatan za određene regije i neće postojati mogućnost poduzimanja potrebnih mjera. Zanima me, hoće li ovo jamstvo funkcionirati ako povećamo pretfinanciranje na 30%? Hoćete li uključiti i socijalne partnere? Hoćete li osigurati da budu uključena mala srednja poduzeća? Jer mi u Europskom parlamentu e, ne želimo da e, se i dalje čeka na konkretne mjere i rezultate. Gospodin Kumpula Natri. Hvala lijepa. Inicijativa za zapošljavanje mladih e, e, toplo je pozdravljena kada je pokrenuta 2013. Puno se razgovaralo o toj inicijativi i svi su mislili da ćemo na taj način pokazati da je ovo kontinent za mlade. Međutim, obećanja su bila velika, ali sama sredstva doista nisu došla onamo kamo su trebala doći. Moramo uložiti dodatne napore i pronaći nove metode kako bismo uspješno pomogli onima kojima je potrebna pomoć, e, poduzećima, mladima. E, potrebno je osim toga uključiti i druge e, dionike, subjekte, udruge. Ne radi se ovdje samo o pitanju jednog naraštaja. Ono što je potrebno je osigurati da mlade i nadalje imaju mogućnost obrazovati se i e, poboljšati svoj život. E, Prelazimo na spontano javljanje za riječ. Veliki broj e, onih koji su se javili. Daćemo riječ osam govornika. Gospođa Ribeiro je prva. Gospođo predsjedateljice, evo dvije godine nakon pokretanja ove inicijative činjenica je da ona nije provedena kako je očekivano i nije razriješen problem nezaposlenosti mladih. Ona je i dalje jako visoka a s druge strane imamo sve preduvjete da ta inicijativa bude provedena i zato tražimo od vijeća da što prije reagira kako bi motiviralo države članice koje još uvijek nisu provele tu inicijativu. ću vam primjer Portugala. Portugal je nakon e, vrlo ozbiljnog programa za refinanciranje za pokrenuo tu inicijativu za zapošljavanje mladih. No, mi smo evo tek sada uspjeli vidjeti prve rezultate. E, kroz razno e, razno razne oblike korištenja jamstva za mlade mi smo uspjeli e, uspjeli smo, za, za, uspjeli smo smanjiti za 2,2% nezaposlenost mladih u e, e, Portugalu, odnosno zaposlili smo oko 15.000 mladih između 16 i 24 godine. Ako uzmemo u obzir onaj dob do 34 godine, kod njih je to smanjenje bilo nešto manje. Hvala lijepo, gospodine Gresko šest milijuna mladih ljudi e, bez e, e, posla. Cilj je bio da ova inicijativa dovede do otvaranja novih radnih mjesta, posebno što se tiče onih e, koji su u najnepovoljnijem položaju. E, čak e, i uz povećanje iznosa za pretfinanciranje postoje problemi. Države članice moraju poduzeti potrebne mjere i zato je potrebno ovu inicijativu pretočiti u konkretne programe i osigurati de minimis bespovratna sredstva za škole, za poduzeća, za mlade ljude. Treba izbjeći nacionalnu birokraciju. Moramo moramo imati jednostavne mjere koje će se lako provoditi svaki dan. To daleko više znači od nekih administrativnih mjera. Što se tiče milijuna mladih koji su izgubili nadu, njima treba nešto odmah. Gospodin Marijas, minutu. Poštovana gospođo predsjednice, E, programi štednje doveli su do e, milijuna nezaposlenih. Imamo pet milijuna mladih koji su nezaposleni. U e, Grčkoj smo imali 15,5%, a u Italiji 55% odnosno u Italiji 41%, u e, Španjolskoj oko 50%. Ako e, želimo suzbiti i smanjiti nezaposlenost mladih, trebamo promijeniti politiku. E, ne smijemo dalje provoditi programe štednje. Što se tiče iznosa koji su odobreni, e, koliki je iznos? 6 milijardi eura za ovu inicijativu, 10 milijuna za jamstvo za mlade. E, gospodin Dragi e, daje 1,3 bilijuna za kvantitativno popuštanje. A zašto nema rezultata? Zato što je potrebno sufinanciranje država članica, a države članice E, nemaju e, sredstva za to. U Grčkoj bismo trebali osigurati 160 milijuna eura za sufinanciranje. A mi to nemamo. Hvala. Molim vas da poštujete predviđeno vrijeme. Gospođa Novakov, izvolite. Gospodin Novakov. Hvala lijepa. E, ovih 60 sekundi koje imam danas iskoristit ću ne da govorim o problemima, nego da pronađem rješenja. Ako želite pronaći rješenje za problem nezaposlenosti mladih, onda trebamo koristiti mladenački pristup. Iskustvo nam govori da nije važno koliko ćemo novca potrošiti za smanjenje nezaposlenosti, važno je koliko će mladih uspjeti naći posao. Moramo raditi brže. I zato trebamo na neki način potaknuti na aktivnost sve mlade. Oni koji rade u uredima za zapošljavanje, u agencijama za nezaposlene, trebaju zamisliti E, što je ono što treba mladima? E, mladi ne vole velike redove, ne vole birokraciju. E, moramo eliminirati ovu nepotrebnu birokraciju i tako promijeniti Europu. Zaboravila sam gospodina Kučuka, imate minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, uvaženi kolege. Problemi koji proizlaze iz visoke razine nezaposlenosti mladih e, trebaju biti predmet naših e, zajedničkih ciljanih mjera. Unatoč naporima koje su uloženi još uvijek skoro 5 milijuna mladih e, nema posao u Europskoj uniji. Svjestan sam toga da države članice imaju velike poteškoće što se tiče pokretanja operativnih programa u sklopu ove inicijative. E, želio bih podsjetiti da sam podržao prijedlog Europske komisije da poveća iznose za predfinanciranje. Međutim, taj sam dodatni iznos neće pomoći da se e, riješi ovaj problem i upravo zato želim postaviti pitanje vijeću što ćete učiniti kako biste osigurali učinkovitu provedbu mjera, a kako ćete mjeriti rezultate? E, gospođa Post, minutu, izvolite. Nezaposlenost ne ovisi samo o nedostatku posla. Postoji jako puno e, različitih kategorija tih nezaposlenih ljudi. E, dakle, e, osobe su nezaposlene i zbog rasizma i zbog e, diskriminacije. To se tiče romskog stanovništva. U tim teškim vremenima za njih je situacija još gora nego za ostale. Među Romima imamo trostruko veću nezaposlenost u usporedbi sa ostalim narodima. I to posebice vrijedi za mlade Rome. Upravo zato države članice se moraju više potruditi kada je riječ o inicijativi za zapošljavanje

ja sam mišljenja da vijeće teško može potaknuti na rad nesposobnu vladu. tu promjenu mogu samo napraviti birači u državama članicama. nekov za kraj. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Prošlo je godinu dana od pokretanja ove inicijative, međutim rezultati u državama članicama daleko su od onoga što se očekivalo. Mislim da trebamo iskoristiti ne samo sadašnje financijske instrumente, već isto tako moramo provesti reforme u obrazovnim sustavima. Mislim da trebamo pronaći nove oblike neformalnog obrazovanja i obuke. Mislim da moramo pronaći način da potaknemo stjecanje iskustava i inovativnog razmišljanja među mladim ljudima. Vjerujem da takve vrste inicijativa treba prilagoditi različitim državama članicama. U Bugarskoj primjerice jedan od najvećih izazova s kojim se suočavamo jest vrlo težak prijelaz između srednje škole i sveučilišta. E, ruku pod ruku s tim e, je i problem velike emigracije mladih. Stoga vjerujem da vijeće treba ne samo pokušati poboljšati postojeći program, već isto tako mora ići u smjeru iz e, nalaženja novih rješenja. Hvala lijepa gospodine Nekov. Ovime završavamo sa spontanim javljanjem za riječ gospođa Kalinja Lukaševica. Poštovana gospođa predsjednice, dopustite da iskoristim ovu mogućnost? Riječ ima vijeće. Izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnici, iskoristila bih ovu mogućnost da još jednom E, kažem e, koliko nam je politički važna ova inicijativa za zapošljavanje mladih. E, zahvaljujem Europskom parlamentu na suradnji koja nam je omogućila da brzo reagiramo na izazov nezaposlenosti mladih. Postavili ste pitanje e, što spriječava države članice u učinkovitoj provedbi ove inicijative. U ovom trenutku e, teško je procijeniti stvarni napredak na terenu jer ciklus izvješćivanja na razini Europske unije još nije počeo. E, povrh problema sa likvidnošću mogu spomenuti tri dodatna izazova koje stoje na putu brzoj mobilizaciji i korištenju mjera iz e, inicijative za zapošljavanje mladih. Kao prvo, u nekim državama članicama nedostaje provedbena struktura. Kao drugo, e, određivanje nadležnih tijela E, predstavlja također e, problem e, u nekim državama članicama, a osim toga postoji cijeli niz pitanja koja su povezana sa administrativnim kapacitetima nacionalnoj i regionalnoj razini što se tiče provedbe ovih mjera. Na koji način vijeće dakle namjerava u kratkom roku potaknuti brzu i učinkovitu provedbu? Vijeće u skladu sa Europskim parlamentom kani razmotriti i osigurati dostatnu likvidnost za mjere koje se predviđaju nacionalnim provedbenim planovima. Novi prijedlog da se poveća iznos predfinanciranje treba pomoći da se brže počnu koristiti sredstva i na taj će se način povećati nacionalni kapaciteti za e, bržu obradu zahtjeva. Dodatni iznos za predfinanciranje isplatit će se državama članicama odmah nakon što izmijenjena uredba stupi na snagu. Pozitivni učinak može se očekivati vrlo skoro. Osim toga, provedba e, jamstva za mlade zahtjeva i strukturne reforme i e, ciljane mjere usmjerene na pojedince. Države članice u ovom trenutku provode jednu kombinaciju politika na nacionalnoj razini i politika koje su usmjerene na pojedinačne e, ciljane skupine. Moramo imati kombinaciju mjera. Države članice koje podnesu provedbene planove e, bit će predmet redovite kontrole od strane vijeća, a temeljem doprinosa odbora za zapošljavanje i to u sklopu višestranog procesa. Razmjena iskustava između država članica također je iznimno važna kao i procjena učinka provedenih mjera. Zaključno bih željela istaknuti da države članice trenutačno podnose strukturirane izvještaje o provedbi inicijative za zapošljavanje mladih. U ovim izvještajima e, bit će pregled rezultata koji su ostvareni u državama članicama, a to će onda biti sastavni dio analize komisije i biti sastavni dio procesa redovitog praćenja od strane vijeća. Učinkovito praćenje jedan je od preduvjeta za uspješan uspješnu provedbu i kontinuitet stabilnog financiranja. U tom pogledu vijeće temeljem e, aktivnosti odbora za zapošljavanje osigurava višestrani nadzor i praćenje u procesu provedbe reformi e, u sklopu preporuka za pojedine zemlje. I na posljedku, ali ništa manje važno, temeljem iskustava iz 2014. kada smo vidjeli da nije došlo do smanjenja stope nezaposlenosti mladih u zemljama koje su najteže pogođene, očekujemo da će to pitanje e, biti obrađeno u sklopu okvira za 2015. a vijeće će o tome razgovarati na svom samitu u lipnju kada će također uzeti u obzir i izvještaj revizorskog suda. Države članice osim toga morat će dodatno osnažiti svoje napore i naglasak staviti na provedbu odgovarajućih strukturnih reformi provesti kvalitetne mjere kako bi omogućile mladima da sudjeluju na tržištu rada osposobljavanje stručno osposobljavanje i obrazovanje iznimno su važni zaključno Smatramo da je potrebno učiniti više kako bi se smanjila nezaposlenost mladih. Spomenula sam samo neke primjere mjera koje se provode u vijeću i u komisiji, a čiji je cilj učiniti ovaj sustav učinkovitijim. Ne mogu obećati da ćemo imati neko čudotvorno rješenje već sutra, ali e, uvjeravam vas da ulažemo veliki trud kako bismo pronašli rješenje što je prije moguće. Hvala. Hvala lijepo.